Okay, now we have to, yeah. Okay, colleagues, if we can take our seats, because we're going to start... Dragi kolege, sjedite na svoje mjesta, ćemo sada započeti s radom. Tu se radi o razmjeni gledišta s mladima iz Europskog skupa mladih, AI. ulozi vanjskog djelovanja EU-a u rješavanju problema migracijskih tokova, to je jedan od najvećih, najvažnijih tema s kojima je suočena Europska unija danas Znamo da tu ima političkih izazova i problema. Europska unija je također napravila neke dobre stvari, neke države članice primaju migrante i ulažu veliki trud da integriraju ljude koji bježe od sukobom zahvaćenih područja. Europska unija je prihvatila određen broj ljudi, a znamo da tu ima i čitav niz poteškoća. Dakle, veliko mi je zadovoljstvo poželjeti dobrodošću našim današnjim gostima. Drugo izdanje Europskog skupa mladih eh, koji je održano eh, petog eh, ove godine imali smo 7,5 tisuća mladi koji su sastavili i predstavili ideje koje su predstavljene dijelom diljem parlamenta na raznim odborima. Svi zastupnici su dobili kopiju ovog Europskog skupa mladih u rujnu naslov je bio oblikovanje Europe 50 ideja za bolju budućnost. Dakle, danas imamo tri govornika sa e, Europskog skupa mladih koji će nam dati neke od svojih ideja. Onda ću vas moliti da vi odgovorite na te ponuđene prijedloge. Dakle, imat ćemo tri kratke seanse, nećemo imati duge govore od strane eurozastupnika osobito. Dakle, govornici će nam se obratiti, iznijet će nam tri ideje, a onda želim čuti vaše reakcije na ta tri prijedloga maksimalno dvije minute za svakoga. Nadamo se da će ideje koje ćemo danas čuti, da će e, pohraniti sljedeći, sljedeću temu, to je zajednički sastanak odbora feti DV o migracijama. Dakle, imamo troje govornika, Linda Pakova, studentica međunarodnih e, odnosa na e, fakultetu Briselu, bavi se prvenstveno sigurnosnim pitanjima i njen područje istraživanja je radikalizacija i religijski i politički ekstremizam. To je jako prigodna tema. Prije je e, radila u Češkom veliposlanstvu Zatim Andreja Gavrila, koja je dobila mm, koja je diplomirala na DERM sveučilištu. Radila je za Europski sud za ljudska prava i Američku Američki odbor za ljudska prava pri kongresu i e, bavi se s tako temama e, krimčaranje ljudima. došlo Zatim tu je i Mateuš koji je migrirao iz Poljske u Njemačku kao dijete s obitelji, dakle vi imate već iz prve ruke iskustvo migracije, radio od 2009. do 2015. u e, Njemačkom uredu za migracije, postao predsjednikom e, mlade, mladih e, u Europskoj konfederaciji mladih, bavi se prvenstveno temom migracije. Dakle, bez daljnjeg oklišanja započne, zamolit ćemo Mateusa da započne s prvom idejom, Andreja s drugom, a onda ćemo saslušati kolege. Mateus, izvoli. Najviše hvala. Moj prijedlog eh, bi omogućio diplomatskim predstavništvima europskih eh, država članica da prime zahtjev za azilom kako bi se pružila prva pomoć eh, na temelju humanitarne pomoći. To bi pružilo mogućnost da se dodijeli status e, azilanta tražiteljima azila kojima je to potrebno, kao što vidimo sa e, siricima. Dakle, taj zahtjev mogao biti podijeljen sa svim državama članicama, tako da e, za to bude zaduženo samo jedno veleposlanstvo na terenu. Mislim da je to važna promjena jer s jedne strane pružamo zaštitu tražiteljima azila na samom početku, a s druge strane tražitelja azila bi dobili brzu odluku, e, brzu informaciju u slučaju od, odbijanja njihova zahtjeva i to bi dakle e, odvratilo ljude da se upućuju preko sredozemlje. Tijekom rada u Njemačkom uredu za migraciju često sam se susretao sa tražiteljima azila koji su bili sigurni da će njihov zahtjev biti uvažen jer u suprotnom ne bi poduzeli, kao što su mi rekli, dugi i opasni put ka Europi. Mi ne želimo stvarati situaciju u kojoj sredozemlje postaje ljudska grobnica i gdje se veći broj ljudi umire na moru. Moramo imati na umu činjenicu da ljudi neće moći napuštati svoju e, svoje države kako bi tražili azil. Europske diplomatske službe moraju pružiti svojevrsnu e, humanitarnu pomoć onima koji ne mogu E, izravno podnijeti zahtjev za azilom e, u određenim područjima i na taj način će, bi se smanjilo broj ljudi koji e, se bacaju u ralje krimčarima ljudi. Postoji, ovo nije presedan jer imamo tradiciju u Južnoj Americi i Kanadi. Odlično, savršen tajming, evo, držali ste se točno dvije minute, nadam se da će kolege se držati jednako dugo vremena. Sljedeća govornica je Andrea Gavrila. Dakle, kolege, čuli ste prijedlog i trebate reagirati na prijedlog. Andreja, sada drugi prijedlog. Moj prijedlog e, jest da Europska unija stvori sigurne zone i funkcionalne gradove unutar e, država zahvaćenih e, sukobima umjesto, da se to napravi umjesto izbjegličkih rogora, a kako bi se dakle drugim riječima izbjeglički logori pretvorili u sigurne gradove s našom potporom, s potporom Europske unije. Ti sigurni gradovi mogli bi dalje stupiti u partnerstva s različitim europskim gradovima glede određenih eh, tema, no najprije treba uspostaviti sigurne zone u E, zemljama u sukobu, to može funkcionirati ako se pruži vojna sigurnost e, u suradnji sa svim europskim državama članicama u kombinaciji sa e, globalnim naporom. Nedavna, nedavnu konvenciju su potpisale 193 države i to je veliki poduhvat ka povratku mira. Drugo, prava socijalna, socijalni rad mora biti razvoj mora biti razrađene, europska sredstva moraju biti dodijeljena za već postojeće socijalne i obrazovne infrastrukture unutar gradova, isto tako jačati ulogu ljudi koji žive u koji napuštaju gradove. Dakle, umjesto da im se daju kuće, treba im dati materijal da izgrade vlastitu kuću. Ljudi koji privremeno borave u sigurnom gradu imaju pristup e, zdravstvenom e, zdravstvenim e, institucijama i obrazovnim institucijama moraju postati gospodarski neovisni i to u okviru vladavne prava, a bez e, strane politički, stranog političkog uputanja. A to podrazumijeva da ljudi mogu otvarati svoje vlastite e, svoj vlasti posao i da mogu biti neovisni glede hrane, dakle da mogu dobiti zemlju koju će obrađivati. Dobro, dakle ovdje su dvije ideje. Danas ćemo svakako govoriti o Siriji i o dostavljanju humanitarne pomoći, što je jako složeno i razgovarat ćemo i s komisijom što se tu krije e, iza paravana. I bit će riječi i o ovoj temi. Dobro, što ćemo sada napraviti? Imamo tri niza ideja, dakle, da li ćemo ovo još dva puta raditi? Evo, Možemo sada uzeti dva euro zastupnika da odgovore na ovo, a onda ćemo drugi koji će odgovoriti na drugo. Dobro, prva govornica je gospođa Desarnez. Hvala lijepa, evo bit ću kratka. Potpuno se slažem s prvom idejom. Naravno da je Europska unija trebala otvoriti urede tražiteljima azila u državama u kojima su e, izbjegli, izbjegli e, sirijske izbjeglice, konkretno i osobito u Turskoj, Jordanu i Libanonu. Istina je da je nadnaravno to što je jedini način da se traži azil taj da se plati krijumčare, da se riskira vlastiti život, život svoje supruge i djece, da se dođe u Europu na ilegalan način, a u biti sve se to moglo napraviti na licu mjesta. Dakle, u potpunosti se slažem s iznesnim prijedlogom i podsjećam da su Kanadžani to napravili i tako su doveli tisuće ljudi u Kanadu čije su dosije obradili u državama e, koje, su, koje graniče s Sirijom. Dakle, čestitam na ovoj jako dobroj ideji. Hvala, to je nešto što sam ja vidjela kada sam bila na jugu Turske. Bilo bi bolje da se pozabavilo tim ljudima prije nego što je započela masovna migracija. Hvala. Gospodine Pancer, izvolite, imate riječ. Hvala. Moram reći da poštujem potragu za novim idejama. To je dokaz o svijesti prisutne kod e, mladih. Ja ću evo tu reći nešto teškoćama vezano uz provođenje ovih ideja. Dakle, ideja da se koriste diplomatska predstavništva. Tu nedostaje niz čimbenika koje danas ne postoje. Prije svega moramo ojačati diplomatska predstavništva koja sada nisu na visini zadatka. Drugo, mora postojati želja evropskih zemalja da prihvate izbjeglice. Jedno je govoriti o Kanadi. To je jedna posebna zemlja, Europa je daleko složenije. Kao što smo vidjeli, nema solidarnosti u redistribuciji. Treći čimbenik. Kao što znate, postoje različite, različite vrste migracija. Ekonomska migracija, tu se može pregovarati o korištenju diplomatskih predstavništva, iako je to u suprotnosti s idejom koju imaju brojne evropske zemlje, a to je da ne žele takvu vrstu migranata. Po ovim e, stajalištima ovi ljudi bi trebali ostati kod kuće. Međutim, postoji još jedna vrsta migracija, to je migracija ljudi koji bježe od sukoba i proganjanja. Tu postoji problem sa vremenskim rokovima, ne možemo otvoriti popis i omogućiti im e, da putem diplomatskih predstavništva dođu u Europu. Oni moraju s mjesta otići, pobjeći. I to je problem. Diplomatska predstavništva bi trebala dakle, olakšati njihov izlazak iz ovih zemalja, ali to je onda u suprotnosti e, sa željama zemalja u kojima se ta predstavništva nalaze. Mislim da je ova dobra intuicija, ali ona se mora ojačati ovim elementima koje sam naveo. Okay, so some of the practical issues to implement these policies. Dakle, postoje neke praktične stvari koje treba zamičiti kako bi se to provelo. Dobro, sada ćemo zaključiti ovu temu. A, a Andrej, Andreja, ćete govoriti zastupnicima? Pa mislim da se ovo više ticalo Mateusove ideje. No što se tiče gospodarske migracije, želim reći da je ovdje potreban dugoročni odgovor, a da je ovdje ovo dugoročni odgovor, a mi se trebamo baviti prevencijom sada. Hvala. Mateoš, izvoli. Da, najljepša hvala gospođo Sarnez na e, podršci Ideji iz Evropskog skupa mladih i vama hvala gospodin Panceri. Sigurno da je teško i zahtjevno predstaviti takvu inicijativu u Europskom diplomatskom koru no, kao što sam rekao u svojoj ideji, mislim da je važno podijeliti taj zadatak između svih država članica, dakle ne samo dakle da, da imamo po jedno predstavništvo koje će zaprimati te tražitelje zahtjeve za azili, e, azil i treba raspolagati više osoblja koje treba obučiti naravno. No, s druge strane, spominjali ste osobe sa izravnim potrebama kao što je to slučaj sa Sirijom. Mislim da kada ste kada te osobe podnesu zahtjev za azilom, mislim da im treba odmah u veleposlanstvu dati na raspolaganje dokumente koji bi im omogućili da uđu u Europsku uniju, a ne da idu ilegalno, što je puno opasniji način putovanja. Hvala, mislim da su ovo jako konkretne ideje koje je politički teško ostvariti, teško ostvariti ovakvu, ovakvu suradnju UNHCR ima veliko iskustvo sa izbjeglicama na terenu i postoje brojni programi s kojima su se u prošlosti e, države članice dogovorile i složile. E, evo u mom gradu imamo izbjeglice iz e, Demokratske republike Kongo, Burme, a svi su oni došli iz izbjegličkih logora. U biti ja mislim da više trebamo vidjeti što možemo napraviti s onim što imamo, a dobro, prelazimo sad na dvije sljedeće ideje. Linda Slapakova. Linda, izvoli. Hvala. E, predsjednice odbora. Bili smo milijune obitelji koje idu preko sredozemlja, no mladež je u žiži ovoga svega i zato želim predložiti uspostavu sredozemnog okvira za e, djelovanje, osobito za e, pružanje podrške potpore mladima, e, strukovno obrazovanje, obrazovanje i zapošljavanje. Ovo je sasigurno jedan od ključnih elemenata koji izazivaju migraciju i izgledi mladih, e, ako se ništa ne poduzme, neće se promijeniti i neće imati drugih izgleda nego da napuštaju svoje zemlje. Kao drugo, predlažem veću suradnju između raznih organizacija mladih e, i civilnih e, udruga u Europi i vani i da se bori protiv radikalizacije mladih. Ja mogu osobno osobno samo reći da nasilje među mladima i ekstremizam među mladima utječe na društvo u cjelini i izaziva polarizaciju društva i stvara probleme sigurnosti Tako da bi trebalo poduzeti nešto na lokalnoj razini da se bori protiv ekstremizma, radikalizacije, da stane u kraj nasilju. Naprimjer, imamo recentne programe koji su uvedeni u Europu i koji se time bave i koje možemo izvesti u onu stranu sredozemlje. Konačno programi za povratak migranata su od ključnog značaja i imaju za cilj da dugoročno se stvori okruženje u kojem eh, mladi mogu u svojim državama eh, prosperirati. Hvala. Andreja Gavrila će predstaviti drugu ideju. Mm, rad na način... Dakle, ako naučimo čovjeka ribariti, onda smo ga nahranili za čitav život. I sljedeći tu logiku pozivam na eh, odbore Afeti Deve da pokrenu mirovne korpuse Europske unije koji bi bili financirani strane Europske unije i gradili stabilnost izgrađujući samo održive kapacitete i znanje u zajednicama i da to bude rađeno u okviru Europske agende za migracije. Dakle, moglo bi se raditi na lokalnim zajednicama i razvijati njihove konkretne potrebe i sektora poljoprivrede ili zelene energije. Vjerojatno brojni eurozastupnici znaju da se može izgraditi vjetroelektrana od e, odbačenog bicikla, no ja sam tek e, u vijestima saznala za jednog mladog siromašnog tineđera u Malaviju koji je transformirao funkcioniranje svog sela tako što je od otpadnog materijala uspio e, izgraditi elektro, vjetroelektranu i pružiti struju u svom selu. Dragovoljci bi mogli pomoći na brojne načine aktivnosti i rezultati bi trebalo pokazati kako bi to bilo izvorom nadahnuća za druge. Europska unija mora pomoći mladima ovog svijeta da se opredijeli za smislen život, a ne e, veličanstvenu smrt. I na taj način možemo ekstremizam e, i nasilje spriječiti. Hvala kolege, da li imate kakvih reakcija na ove dvije ideje koje s jedne strane tiču integriranja mladih, a s druge podržavanja mladim, podrški mladima da surađuju međusobno. Znamo da u Africi, na primjer, demografski rast je ogroman izazov glede stvaranja dovoljnog broja radnih mjesta. Juče smo imali na odboru DEVE prezentaciju o malim selima gdje se vidi kako ljudi rješavaju svoje probleme E, vezi s električnom energijom. Znate, e, u večernjim satima se ne može ni učiti ako nemate struje, dakle, to su, to su neki izazovi s kojima se oni nose tamo. Dakle, da li netko od kolega želi reagirati na ove ideje? Eli. Eli, izvoli. E, ja, I just wanted to thank you for your... Htjela sam vam zahvaliti na vašim idejama. Evo, tek sam došla, je bila sam na drugom sastanku, možda ste ovo već e, pokrili kao temu. Od u parlamentu se borimo unatrag e, dvije godine tražimo rješenje dakle za e, zajedničke napore europskih zemalja. Bila sam u Njujorku prije dva tjedne. Tamo je održan prvi summit, dakle, UN-a vezan uz velika e, kretanja migranata i govorili smo o globalnom rješenju koje je potrebno zato što je riječ o globalnom izazovu za koje je potrebno pronaći globalno rješenje. Međutim, koliko možemo biti vjerodostojni kao Europska unija kada tražimo zajednički, dakle globalni napor, kada mi kao Europska unija ne možemo izraditi zajednička rješenja koja nam očajnički trebaju. Danas, dakle, šest od 28 zemalja članica obrađuje 80% zahtjeva za azilom i to jednostavno nije održivo. Međutim, ukoliko podijelite ovaj napor na 28 zemalja članica, onda je on održiv za sve. I za ovo se zalažemo. Mi kao zastupnici odlazimo u svoje zemlje, gotovo svakog tjedna uključujemo se u rasprave sa sugrađanima i nije uvijek jednostavno razumjeti različite odgovornosti između Europskog vijeća, komisije i parlamenta. I zato moramo inzistirati upravo na ovoj podjeli napora, zato što u suprotnosti nećemo uspjeti. Ana Gomes. Ana Evo, ja se ispričavam ono što nisam čula ideje jer sam bila na drugom sastanku. Međutim, evo smatram da se moramo fokusirati i ohrabrati mlade da budu e, hrabri dionici, dakle, kada je riječ e, o e, ljudskim pravima. Dakle, tu dolazim do potrebe da naše vlade investiraju tamo gdje je potrebno, da strateški ulažu u programe koji će spriječiti širenje ekstremističkih ideologija koje dovode do nasilja. Mislim da tu naše vlade nisu obavile dobar posao. U parlamentu smo prije godinu dana imali dakle izvješće o toj vrsti e, prevencije. Mislim da su tu ulaganja smanjena i to tako neće funkcionirati, dakle ukoliko se u to jasno ne uključe mladi, udruge mladih na lokalnoj razini. Oni su ključni dionici dakle u borbi protiv e, ideologije terorističkih skupina koje dakle šire svoj utjecaj i uzrokuju nasilje. Treba nam politika koja će osnažiti mlade i one trebaju pružati dakle, socijalne mogućnosti, dakle radna mjesta. Ne možemo ići naprijed misleći da ćemo uspjeti u području prevencije ukoliko istovremeno ne omogućimo ove mogućnosti mladima, dakle kada je riječ o radnim mjestima i tako dalje. Dakle, tu se moramo boriti protiv ovih glupih politika štednje koje su naštetile, naštetile i našoj sigurnosti. Dakle, potrebno je više socijalne integracije kada je riječ o mladih. Potom slavno da se nadovežem na ovo što je rekla Eli kada je riječ o izbjeglicama. Način na koji su naše vlade dakle, upravljale priljevom migracije, dakle, njih neće zaustaviti nikakve žice, zidovi, sve više će ih dolaziti. Mi želimo da Evropa ovdje dio na rješavanju sukoba i na e, razvoju ovih zemalja i razvoju ljudskih prava. I moramo tu imati zajednički pristup. I pristup koji neće ići na ruku trgovcima ljudima. Antonio Gutierrez će biti, dakle, je novi generalni tajnik UN-a, on je rekao, pa oni znaju kako upravljati priljevom ljudi. Mi smo ti koji to ne znamo i to se dokazalo u praksi, zato što zapravo omogućujemo ovim e, kriminalcima, dakle, da se koriste ovim kontekstom. Jedini način da se dokine njihov poslovni model jest da se omoguće sigurni pravni putevi, da bi ljudi ispune zahtjeve za azilom, da dakle uđu u Europsku uniju kao izbjeglice ili kao migranti. I sve dok vlade budu to odbijale, mi ćemo omogućavati procvat posla krijumčarima ljudi i mladi ljudi upravo moraju govoriti o ovim temama. Hvala, evo istječe nam vrijeme. Predlažem da poslušamo sljedeće dvije ideje, pa da onda na kraju odgovorite na ove komentare. Imamo još e, malo vremena na raspolaganju. Gledamo na sljedeće dvije ideje, ali pitam se bi li komisija nešto htjela reći o ovim programima za mlade, ne znam, jedan program već postoji ili ne znam koliko je on poznat. Dobro. Opet Linda, koja će nam predstaviti svoju ideju. Um, thank you very Hvala lijepo. Evo, ovo se nadovezuje na posljednju intervenciju, dakle kada je reč o krijumčarima ljudi i provođenju zakona. Kad zadnje izvješće Europola govori da ovdje postoji velik e, broj čelija e, koje se bave ovim biznisom i zato je ključne važnosti da dakle dokinemo ovu ilegalnu migraciju. Tu se može mnogo toga učiniti kada je riječ o provođenju zakona, dakle čuvanju naših granica. Prije svega to je suradnja između europskih agencija i trećih zemalja, ona se mora ojačati. Imamo već različite platforme, dakle, između pojedinih europskih zemalja i agencija poput Eurojusta i Europola, Europola koje se bave ovim pitanjima. Međutim, s obzirom na kontekst problema, mislim da se više toga može učiniti kada je riječ o suradnji između evropskih agencija, trećih zemalja i zemalja članica kada je riječ o suzbijanju ovog vrste, ove vrste kriminaliteta. Eurojust je pokrenuo nedavno specijalizirani centar za ova pitanja i znam da bi druge zemlje članice i treće zemlje mogli imati koristi od stvaranja sličnih eh, centara. Potom tu je Unija za Mediteran, to je multilateralna platforma za suradnju, dakle koja obuhvaća mediteranske zemlje. Ona bi se dakle mogla baviti također tim pitanjem. E, mislim da ključne važnosti u političkoj trenutnoj političkoj klimi, dakle, ne predstavljate migrante kao one koji krše zakone, već su to, dakle, ovi ljudi koji se bave trgovinom ljudima i tako dalje. Dakle, sve ovo je ukvireno određeni e, registar i ovo je jako opasno, dakle tako obilježavati ljude. Zato moramo biti jasni da nisu migranti ti koji se bave ovim aktivnostima, već su to kriminalne organizacije. Lijepo, izvolite. E, moj je prijedlog da stvorimo dakle, bazu podataka gdje migranti mogu uploadati svoj životopis dakle, i e, na to bi bilo dakle, dostupno zemljama članicama na konzultaciju. onda bi oni mogli putiti svoj zahtjev za naseljavanjem u tu zemlju, u zemlju kojoj nedostaje taj profil, potom ta zemlja može e, pregledati profile, dakle, i javiti toj osobi da li ona ima mogućnosti da se naseli u toj zemlji s obzirom na kvalifikacije, jezike koje govore i tako dalje. Dakle, na taj način bi se zadovoljile potrebe te zemlje i migranta. U ovom sustavu se treba uzeti u obzir ne samo želja migranata, već i njihov kapacitet integracije. Osim toga, proces eh, legalnog ulaza u EU bi bio transparentniji. Kao sindikalist Znam koliko je teško ući na današnje tržište rada, čak i za državljane Europske unije. Kada je riječ o migrantima, pred njima se nalaze još veći izazovi, zato što moraju nareći e, jezične barijere i ne znaju hoće li njihove vještine biti e, priznate. To dovodi do narušavanja njihovog samopouzdanja. Zemlje članice bi trebale migrantima pak e, dati odgovarajuću naobrazbu kako bi se oni mogli uključiti na tamošnje tržište rada. I tu dolazim do jednog novog e, važnog aspekta kada je riječ o integraciji na tržište rada, to je priznavanje kvalifikacija koje migranti već imaju. Često su oni visoko kvalificirani i mi ne koristimo dovoljno njihove vještine zato što njihove kvalifikacije nisu priznate u Europskoj uniji. I to traži dakle, globalni sustav e, usklađivanja. To bi moglo obuhvatiti stvaranje sustava certifikacije koji će biti e, prihvaćen od strane zemalja članica. Međutim, za stvaranje ovog sustava je potrebno veće ulaganje u javne usluge. Hvala. Dakle, evo reakcije na zadnje ideje koje smo čuli. Kolegica Jimenez, izvolite. Muchísimas gracias, presidenta. Eh, yo creo, bueno, primero decir la, la importante... Hvala vam. Ja sam htjela reći da je današnji sastanak izuzetno važan. Evo, bavimo se temama kao što su migracije, to je problem koji obuhvaća sve pa mlade. Zahvaljujem prisutnima i važno je da o tome raspravljamo zajedno, zato što je riječ o kredibilitetu Evropske unije. Glavne teme su ovdje, dakle, zasigurno prijeti sigurnosti, terorizam, ali i tokovi, dakle, migranata, odnosno izbjeglica riječ je o nečemu što utječe na budućnost Europe i u očima mladih. Kada ljudi vide da nismo u stanju djelovati kroz naše vanjsko djelovanje u kontekstu dakle, solidarnosti prema trećim zemljama, onoga što poduzimamo prema njima, ali i reći o solidarnosti među nama kada vidje da te solidarnosti među europskim zemljama nema, dolazi do razočaranja. Dakle, kako možemo e, prenijeti sigurnost, e, dakle, osjećaj sigurnosti mladima kada ne rješavamo ove probleme. Žene ljudi govore o Europi kao da je Europa nešto izvan svih nas, ali svi mi smo Europa, naše e, zemlje su Europa. Ne možemo reći, aha Europa mora sve e, riješiti kada te probleme treba rješavati u korijenu. Za krijumčare ljudima ljudi su roba, ljudi koji to su ljudi koji umiru na Mediteranu, a donose milijune prihoda krijumčarima. Mislim da je potrebno izvršiti veliki pritisak kako bismo se pozabavili ovim problemom, dakle, u njegovom korijenu. To je problem organiziranog kriminala. Dakle, trgovina ljudima, to je jedna vrsta modernog ropstva i to je nešto što se mora sasjeći u korijenu. U suprotnom, možemo raspravljati, tražiti, pričati, ali rezultate postići nećemo. Dakle, više unutarnje solidarnosti, dakle na unutarnjoj razini, ali i e, vanjske. A vidim da nema više zahtjeva za riječ, možda možemo poslušati posljednje dvije ideje. Evo, počet ćemo sa Lindom. Um, Mislim da je važno govoriti o odnosu Europske unije e, naspram susjedima. Vidjeli smo kako se Evropa povodi za vlastitim interesima kada je riječ o migracijama. Dakle, savi sporazumi koji se u tom kontekstu potpisuju su u odnosu na vlastite potrebe. To stvara lošu sliku. Kao što ste rekli, mladi gledaju e, prema Europi tražeći odgovore, odgovore za budućnost. Međutim, ukoliko prioritizirate stvari samo na osnovu vlastitog interesa, i ne preuzimate dugoročne obaveze, dakle poboljšanje sigurnosti situacije, poboljšanje opće socioekonomske situacije u susjedstvu, dakle dugoročno nećemo poboljšati odnose između europskih zemalja i Evropske unije, a s druge strane sa zemljama na jugu sredozemlja, dakle to su naši partneri. I mislim da je to u centru problema ja mogu reći što bismo trebali učiniti da se to riješi. To je prije svega problem političke volje i htjela bih čuti nešto više o preuzimanju obaveza dakle strane parlamenta da lobira za ovu dosljednost koja nedostaje u samom središtu Europske unije. Hvala lijepa. Andreja, izvolite. Odgovorila bih e, na prethodne komentare zastupnika. Doista, postoji problem sa jedinstvom u Europskoj uniji i moramo kombinirati naše napore s tim u vezi. Normalno da imamo različita mišljenja i je moto ujedinjenju u različitosti. Dakle, kako doći do tog jedinstva? Po meni, jedno od rješenja je obratiti se mladim ljudima. Oni se lakše okupljaju, lakše prihvaćaju međusobne razlike. Nastavite ulagati u programe za mlade, zato što kada ih uključite, onda im dajete značenje. I ovo današnje iskustvo je za nas jako važno da vidimo da nas se sluša i bili bismo jako entuzijastični koliko bi se ove neke od naših ideja ostvarile želim samo reći da je dom bez jedinstva prazan dom i zato bi bilo dobro da ovaj naš zajednički dom bude snažan. Hvala lijepa. Mateus, izvolite. Hvala lijepa. Lijepo je čuti eh, da vam se sviđaju naše ideje. Mislim da bi Europska unija trebala biti još jača zajedno i dokazati da zadnje članice mogu zajednički surađivati. To je vezano jednako i za ovaj program, problem sa izbjeglicama. Nastroje smo predstavnici Europskog skupa mladih. Dakle, mi predstavljamo mlade u Europi i mislim da smo mi dokazali da želimo Europu koja je ujedinjena, koja je solidarna, želimo dokazati da mladi imaju nešto za reći i želimo da nas se sasluša. Hvala lijepo. Prije nego što zaključimo, želim vidjeti, želi li komisija nešto dodati? Izvolite, Marija de Paulis ne znam točno gdje sjedite, a evo vas tamo ste. <laughs> Hvala, izvolite. Um, uh, uh, Hvala vam. Defko se već bavi osnovnim razlozima za migracije. Mogu ovdje spomenuti neke primjere. provodimo djelovanje za osnaživanje mladih kako bi oni bili uključeni u postupak donošenja odluka na političkoj razini. Dakle, potom smo uključeni u programe stručnog osposobljavanja te analiziramo mogućnosti poboljšanja tamošnjih e, tržišta rada kako bismo izbjegli ovu neusklađenost između obrazovnog e, sustava i tržišta rada. Također htjeli bismo da se ostvari ovo priznavanje kvalifikacija u zemljama partnerima kako bismo hrabrili mobilnost e, radnika. Mislim da je to to su to neki od osnovnih razloga, očito to nisu jedini razlozi, tu je niz problema, dakle, koji počinju za mlade ljude još u djetinstvu. Te današnje djeca će postati iduća generacija migranata. Također vidimo mnogo djece među migrantima koji dolaze u Europu, to su mladi, odnosno djeca bez pratnje, oni su jako osjetljiva, odnosno ranjiva skupina i tu provodimo e, čitav niz mjera i osiguravamo se o njihovu dosljednu primjenu. Međutim, također e, kombiniramo dakle i se ono sve naše rezultate koje smo postigli primjenom drugih politika na razini Europske unije. Dakle, tu su programi iz sektora obrazovanja te svih drugih usluga koje su povezane sa potrebama e, izbjeglica. To su evo samo neki e, primjeri u kojima sam u kojima, u vezi s kojima nam se možete evo izravno obratiti. Hvala lijepo, željela bih zahvaliti našim današnjim gostima. Kao što vidite, evropske institucije imaju neka rješenja za eh, izbjegličku krizu, ali se često blokiraju na razini zemalja članice. To je dosta teško pitanje za zemlje članice. Političari reagiraju na javno mnjenje. Međutim, jedno je govoriti ovdje, a drugo je onda vratiti se u vlastitu zemlju i tamo govoriti o konsenzusu, o tome što bi se trebalo dogoditi, zato što nacionalne vlade reagiraju na pritiske građana. Dakle, borimo se na svakoj razini kada je riječ o e, dosljednim europskim politikama. Evo, zahvala bih još jednom našim gostima na posjetu. Dobro da se u raznim odborima bavimo različitim temama. Jako ste disciplinirani, fokusirani. Nada se da će naši kolege biti takvi tijekom iduće rasprave i pozivamo vas da ostanete na istoj. Također ćemo raspravljati o ovim temama. Prelazimo dakle na 13. točku dnevnog reda. To je zajedničko izvješće, dakle članak 55. To je dakle uloga vanjskog djelovanja Ruske unije, rješavanje pitanja kretanja izbjeglica i migranata. Prije nekoliko godina ovim pitanjem su se bavio odbor Libe, međutim brzo je postalo jasno da ne možemo imati tako usko gledište na ove politike, da je to potrebno proširiti. I ova naša dva odbora su se dodatno uključile, imamo nove ideje, dakle za zakonodavne pakete, tu su rasprave u Afganistanu prošle, koje smo održali prošlog tjedna, potpisan je sporazum, dakle, koje je podoprlo vijeće, imamo dakle tu razne aspekte koje utječu na razvojne politike, na vanjsku politiku, dakle razvojna pomoć njeno pokretanje, dakle prilikom rješavanja problema. To su sve velika pitanja. I zato mi je drago da, ovo, da je ovo zajedničko izvješće. Imamo dakle kolegicu Elenu Valencijanu i kolegu Diaz de Meru. Oni su izradili izvješće koje se nalazi u vašem e, dosijejima. A počnimo sa Elenom Valencijanu. Elena, izvoli. Evo, hvala, hvala lijepa. Evo, doista je e, tako. Slijedom vaše argumentacije mogu potvrditi da, iako je riječ o izvješću na vlastitu inicijativu, da upravo stoji ovo što ste vi rekli, ovo djelovanje službe, djelovanje, odnosno evropsko vanjsko djelovanje je nešto što se sve više uzima u obzir i zato je u redu da se i u odboru AFKO i DEVE mogu izrađivati mišljenja s kojima se vjerujem može složiti i ostatak eh, parlamenta te velika većina europskog društva. Htjela bih zahvaliti na izvrsnoj suradnji kolegi Dijazu Demero. To nije jednostavno, zato što imamo dva odbora koji rade na jednom te istom izvješću i tu može doći do svojevrsno teškog suživota. Međutim, moje iskustvo je pozitivno. Još uvijek se ovo izvješće može poboljšati, ali sa kolegom Demera je doista bilo jednostavno raditi. Mislim da ćemo zajedno postići konsenzus kako bismo poslali poruku koju jednostavno moramo poslati. Kao što svi znate, u ovoj vrsti izvješća nema e, mnogo manevarskog prostora, zato smo priredili još jedno paralelno izvješće Dakle, tu smo unijeli sve amandmane koje nisu, koje nije bilo moguće unijeti u ovo izvješće, ali i ovo drugo izvješće potpisuju oba izvjestitelja. Htjela bih eh, istaknuti dvije, tri ideje koje se nalaze u samom temelju našeg izvješća. Evropska unija polako počinje razumijevati fenomen migracija. Razumije da dolazi do kretanja stanovništva, međutim u ovom pitanju postoje različita stajališta. S jedne strane je potreba, odnosno volja da se ograniči priljev ljudi, a s druge strane je politička zabrinutost koju dijele i brojni europarlamentarci i građanstvo. S jedne strane oni kažu, ma možda bismo mogli primiti više ljudi, možda bismo mogli jednom shvatiti da su ovakva kretanja ljudi zapravo osnovala našu zapadnu kulturu i tijekom proteklih stoljeća i blokirati, zabraniti sada da se ova ljudska bića kreću a zaštićeni su i međunarodnim pravom, iako mi to često ne poštujemo. Tu je i zaštita koja je potrebna tim ljudima i kao moramo prije svega imati na umu da su to ljudska bića, da imaju svoje dostojanstvo, da se oni sele iz čitavog niza razloga. I dakle u tom kontekstu unutar ovih ograničenja koje sam navela, dakle, smanjiti njihov priljev, a istovremeno poštovati one vrijednosti koje su u samim temeljima Europske unije, upravo ta dihotomija nam jako šteti, ona nas iscrpljuje. Međutim, ne možemo učiniti više. Možda smo sada zauzeli previše obrambeni položaj. Možda bismo trebali biti empatičniji trebali bismo biti empatičniji ukoliko ćemo dakle slijediti temeljne vrijednosti Evropske unije. Dakle, između ove dvije, ova dva stajališta bismo trebali pronaći neki srednji put. Imamo dakle ugovore koji su potpisani sa trećim zemljama, brojne, brojni parlamenti ne prihvaćaju njihovo provođenje i ova politika, ovih kompakt, odnosno paketi, kako ih se naziva, to su sporazumi koji ne idu svi u istom E, pravcu kada je riječ o razvoju parlamentarne demokracije. Čak mislimo da se neki razvojni fondovi koriste kako bi se upravljalo migratornim tokovima. Znam da je ova situacija jako teška zato što smo previše odgađali donošenje nekih odluka i kada neko tako evo kasni u svom djelovanju, onda se situacija pogoršava i situacija je sada gora nego li je bila na početku. Možda smo neke mjere koje se su sada počele primjenjivati mogli uvesti i ranije. Međutim, Evo, bilo bi dobro da, bi, da parlament može više djelovati. Znamo da se međunarodni sporazumi ne provode na odgovarajući način. Čuli smo za neke sporazume poput e, onog o readmisiji iz Afganistanu gdje je riječ o 80 tisuća ljudi, međutim želimo znati tko zašto i kada se vraća u tu e, zemlju. Osim toga, mnogi su ljudi prepušteni sami sebi, okrećemo glavu na drugu stranu, a Istovremeno potpisujemo neke nejasne sporazume sa vladama zemalja s koje dolaze ti ljudi. Međutim, htjeli bismo da ovo izvješće ne bude samo prazna kritika, željeli bismo biti konstruktivniji, a istovremeno ne smijemo smetnuti samo svoja načela. To su načela koja bi trebala upravljati našim djelovanjem i u području migracija. Pa to je ono što se nalazi u osnivačkim ugovorima Europske unije. A tu su i poruke koje dolaze od naših građana. Ovaj tekst eh, želi promjenu našeg stajališta o migracijama. Želimo pozitivnije stajalište, želimo bolju kontrolu nad financijskim sredstvima mi ćemo podržati dakle Europsku komisiju i Europsku službu za vanjsko djelovanje u naporima koje poduzimaju da bi dakle dali ovu vanjsku dimenziju politikama vezanim uz migracije. Ta politika mora biti strateška, mora se temeljiti na vrijednostima ili temeljiti se na vrijednostima kao što je solidarnost. Potom su tu različita specifična pitanja mogli bismo se baviti samim meritumom problema, otvorimo kanale, zakonite migracije, podijelimo viziju sa zemljama iz koje dolaze ovi ljudi, pogledajmo koja je uloga žena koje sada trpe, ali trebale bi pomoći u stvaranju odgovora na ove probleme. I to možemo učiniti uz pomoć svih naših e, kolega i zasigurno uz pomoć našeg izvjestitelja. Dakle, samo sa učinkovitim vanjskim djelovanjem moći ćemo se uz više dostojanstva e, nositi dakle s ovim fenomenom mobilnosti ljudskih bića u 21. stoljeću. Hvala lijepa. Moja druga zahvala ide Eleni. Bilo mi je ugodno surađivati s njom i cijenim njene ideje na području vanjske politike. Pokušavam sve to povezati sa svojim područjem ekspertize, a to je razvoj, odnosno razvojna politika. Vanjsko djelovanje i razvoj imaju jasnu poveznicu I ovo zajedničko izvješće pokušava ojačati tu vezu. Imamo jednu vezu koja dolazi iz uredbe i drugu koja dolazi iz našeg samoinicijativnog mišljenja bez zakonodavnog prijedloga, a koja iznosi ideološko i filozofsko stajalište o ovom pitanju. Kolegica to opširno objasnila. Elena je jasno naznačila kontekst ovog dokumenta, a ja bih se želio usredotočiti na neka konkretnija područja izvješća. Najprije bih želio reći da jučer sam se susreo sa Enrikom de Guerrerom i gospodinom Pavom i Heri Hautulom. To je bio vrlo plodonosan sastanak. jer su iznijeli svoje bojazni koje bismo mogli uklopiti u e, rad Elene i mene. Do 18. pozvao bih vas da podnesete vaše amandmane, odnosno ispravke. Mi smo podijelili naše izvješće u četiri dijela. Prvi se tiče načela Europske unije u smislu reagiranja na izazove mobilnosti. Drugi dio se odnosi na bolje upravljanje međunarodnim migracijskim tokovima u kontekstu globalne odgovornosti. I treći dio se odnosi na e, vanjsko djelovanje EU-a i suradnju unutar sporazuma e, s o pridruživanju sa trećim zemljama, a treći dio se odnosi na resurse koji su neophodni za akcije koje predlažemo. Najprije moram reći, moramo imati na umu da ovi imigracijski tokovi su svjetska odgovornost i kao takvi zahtijevaju globalnu reakciju i oni zahtijevaju bolju suradnju i veću predanost svih uključenih država. Na sastanku na vrhu e, glavnog, glavnog vijeća Ujedinjenih naroda 19. rujna na temu glavnih izazova migracije. Upravo se o tome razgovaralo i e, sastanak tih čelnika su organizirale SAD i bilo je zaključeno da se sve reakcije na migracijske tokove moraju rukovoditi zaštitom ljudskih prava i dostojanstva svih ljudskih bića. To su naše glavne smjernice. Sve što činimo po pitanju zakonodavstva mora se nadovezivati na primarna prava iz povelje o ljudskim pravima. Posebice želimo istaknuti ulogu žena kada se radi o prisilnoj migraciji i željeli bismo istaknuti da djeca i osobe s invaliditetom kao i starije osobe su najviše ranjive skupine i moramo stoga to uzeti u obzir kada vidimo kakvim zlostavljanjima sve su on, te skupine izložene. Dobro upravljanje migracijskim tokovima na globalnoj razini je vrlo bitan doprinos e, socioekonomskom razvoju. I kao što je Elena rekla, moramo izmijeniti sadašnju naraciju koja je tamna, turobna, pesimistična i moramo osigurati pozitivnije razumijevanje i percepciju ovog fenomena moramo imati istinski europsku migracijsku politiku sa legalnim zakonitim kanalima za migracijske tokove. Ovdje vidim pet ne nemamo zajedničku migracijsku politiku. Potreban nam je jasan okvir suradnje sa trećim zemljama i ovo izvješće pozdravlja e, novi sporazum o e, pridruživanju sa trećim zemljama, takozvani kompakt paket, no postavlja se pitanje da li je Europska unija sazrila, dorasla tim inicijativama, e, potrebni, potrebni su nam dugoročni resursi, obzirom da se radi o dugoročnoj reakciji. Trebamo riješiti prave uzroke migracije promicanjem e, mira, sigurnosti, smanjivanja siromaštva, smanjivanjem nejednakosti, suzbijanjem nesigurnih situacija na tržištu rada i promicanjem dobrog upravljanja. Izvješće također iznosi strahovanja vezano uz situaciju u Siriji i pružamo punu podršku Libanonu i Jordanu koji dokazuju i pokazuju nevjerojatnu solidarnost sa milijunima ljudi to je solidarnost koja nadilazi njihove ekonomske kapacitete, imaju ograničene resurse, unatoč tome odrađuju predivan posao. I sada ću dati priliku kolegama da iznesu svoja gledišta. Imam devet govornika koji se javljaju za riječ. Moramo završiti do 11.30 jer nakon toga glasujemo o e, Saharovoj nagradi. Stoga vas molim da ne budete kratki do dvije i pol minute. Gospodin Gerevo, Ulrike Gerevo. Hvala. Kao što je Azmos Valenciano rekao, ovo je samo inicijativno mišljenje i neće se mnogo toga zbog njega izmijeniti. Politika EU je počinjela mnoge pogreške, posebice što se tiče politika država članica, kada se radi o upravljanju izbjegličkom krizom. No, ovaj, ovo izvješće je dobar instrument da se ponovno čuje glas parlamenta i da izrazimo naše neslaganje sa nekim od poteza koji su poduzeti tijekom proteklih mjeseci i godina. Ovo izvješće je sukladno sa onime što parlament tvrdi i sukladno i sa mnogim prijedlozima koje je Europska komisija podnijela, na države članice odbijaju E, implementirati ih. Da su države članice ispunile obveze koje su preuzele na europskim vijećima e, u smislu pomaganja izbjeglicama koje dolaze na naše obale i na naše granice i da su e, preraspodijelile migrante i izbjeglice kako je bilo dogovoreno, tada bismo sigurno, tada bi ih naši građani prihvatili raširenih ruku, kao što i jesu mnoge nevladine organizacije i organizacije civilnog društva učinile. To je također sve usklađeno sa onime e, što se dogovorilo na razini UN-a prije nekoliko tjedana. Danas govorimo o Europskoj uniji. Moramo imati na umu da je ovo problem svjetskih razmjera. Pritom mislim da ne možemo zaboraviti da prije izbjegličke krize u Europi imali smo već desetine milijuna raseljenih osoba u, u svijetu zbog prirodnih katastrofa i ratova. Uvijek su postojali ljudi koji su bježali i od gladi, ne samo od ratova. Stoga podržavam to što E, izvješće naglašava globalnu odgovornost i e, dugoročnu reakciju pre koju predlaže. I sada Europska unija ima posebnu odgovornost, obzirom da smo mi zemlja donator i to vrlo važna. I nema baš mnogo vremena e, sa gospodinom Dijesom sam razgovarao o amandmanima koje ću podnijeti. On zna koje su, no ja bih želio naglasiti samo jedan, a to je da naši sporazumi sa trećim zemljama moraju biti usklađeni sa međunarodnim humanitarnim pravom i naša pomoć mora biti bezuvjetna. Charles? Hvala predsjednice. Mislim da bismo trebali imati zajedničko tumačenje migracijskih tokova. Kao prvo treba insistirati na činjenici da mimo izbjeglica 90% migracijskih tokova su intraregionalni tokovi u subsaharskoj Africi ljudi unutar regije migriraju 90% njih, a samo 10% napušta regiju, od čega 5% u Europu, a ostatak ide na američki kontinent. Kao drugo trebamo imati drugo tumačenje, odnosno jedinstveno tumačenje prema fenomenu izbjeglica. Jer kada se radi o izbjeglicama, svi kažu da treba poštovati žensku konvenciju, ali kada se pređe na konkretnu stranu toga, gospođa Merkel jako je usamljena po pitanju prijema izbjeglica. Dakle, budimo dovoljno hrabri da treba podnijeti zajednički breme. E, dakle, ali to opet ništa ne mijenja stvari, da neki kažu ne žele apsolutno nijednog izbjeglicu, drugi kažu da hoće samo kršćane, treći neće nikoga. Dakle, Europa nije baš solidarna. Evo, ja želim zahvaliti i odat počas gospođe Merkel ovom prigodom što je spasila čast Europe. Treće, imamo jednu stvar koju moramo izbjeći. Naime, ako smatramo e, europsku razvojnu politiku kao nešto što je dobro za sve i za financiranje klimatskih promjena i migracijskih tokova i krpanje svih mogućih rupa i potreba tamo gdje Europska unija ne raspolaže s dovoljnim proračunom, onda kažem vam da će to biti kraj politike pomoći za razvoj Europske unije. Dakle, moramo biti maštoviti i nepopustljivi glede očuvanja sredstava, trebamo i dalje razvijati politiku razvoja po, na, na proračunu. Dakle, došli smo na 0,5%, preuzete obveze su stare kod cijeli svijet, nedostaje nam 0,3%. Za što? Pa kako bismo preventivno djelovali ispričavali da dođe do situacija u kojima, zbog kojih ljudi napuštaju svoje domove. Jer s jedne strane bavimo se korinskim razlozima, problemima, e, ulažemo u politiku razvoja, a s druge strane sprečavamo tu politiku da uradi plodom. Dakle, to je ono što sam imao reći, a konačno što se tiče prihvata ljudi koji bježe iz svojih e, zemalja zbog nepostojanja perspektive, izgleda, pa budimo konkretni. Evo, dajmo višestruke vize ljudima koji su obučeni, koji žele usavršiti svoju obuku kod nas i ako ti ljudi koji dolaze iz Afrike i drugih mjesta znaju da se jednom kada se vrate svojim kućama će se moći vratiti, onda neće ostati vječno kod nas i neće postati e, ilegalci. Hvala kolege, malo vas zadržite vremena. Gospodin Luke. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuće. i e, pol minuta za ovakvo izvješće mi je premalo vremena. Moram reći da kada sam pročitao ovo izvješće bio sam vrlo razočaran jer smatram da izvješće nije mnogo više od e, deklaracije dobre volje. E, prikupljanja ciljeva sa kojima se svi slažemo i izraz naše želje da pomognemo, no stvarnost u kojoj djelujemo je drugačija i to se vidi već time što se u samom izvješću piše da je potrebno stvoriti pozitivniju naraciju po pitanju izbjeglica, to je upravo glavni problem. Kod mnogih birača to osjećamo, da se naracija koja je previše pozitivna zapravo potičkaju probleme i poriče njihovo postojanje. Tako je to i u ovom izvješću. E, nemam dovoljno vremena sve detaljno objasniti, no uistinu se radi o tome da se pobuđuje dojam da možemo učiniti više od onoga što nam omogućuju naši ograničeni resursi. Kada govorimo o upravljanju izbjeglicama, moramo priznati da upravljanje znači da se ponekad mora reći ne, a u ovom izvješću to uopće se ne spominje. Pobuđuje se dojam da možemo svakome pomoći da ostvari svoja puna prava neovisno o razlogu bijega. To nije stvarnost i to nisu stvarne okolnosti unutar kojih mi djelujemo. Upravljanje znači da se u nekim slučajevima kaže da, u drugima ne i e, kada kažemo ne moramo zaštiti naše granice, moramo e, razlikovati različite vrste izbjeglica, što se u izvješću uopće ne spominje. Što se tiče razvoja i razvojne pomoći, moram naglasiti da u, ovo ovom izvješću mora pisati da je razvoj važan, ali razvojna politika ne može sama riješiti ovakve probleme. To je premalo. Kada se kaže da su e, priljevi izbjeglica imigranata, odgovornost cijelog svijeta, E, onda mi nedostaje tvrdnja vezana uz ekonomske migrante da je odgovornost država koje ne mogu svojim građanima osigurati dostojan život i pristojne e, životne uvjete. Moramo naglasiti da je to odgovornost država u tom slučaju. Mora se govoriti i o e, pitanjima provjere. Ako imamo humanu politiku koja želi stvoriti novu, novi temelj za E, ljudske živote, onda moramo imati i tu politiku ograničavanja. Znam da je vrlo malo vremena, da se radi o kompleksnoj temi, no moramo glasovati o nagradi Saharov danas. Možemo otvoriti sličnu raspravu nekom drugom prilikom. Madame Albiol Guvmen. Zeleni. Hvala lijepa. Slažem se sa onime što je, rekao, što je rekla gospođa Valencijano, pa čak i sa nečim što je rekao gospodin Diaz de Mera, no, nažalost, sve što ste danas rekli se ne nalazi u izvješću. Mislim da ovo izvješće nema dobar pristup i to prvenstveno zbog toga što se ne uviđaju ljudska prava migranata i ne priznaje ih se. I drugo, svaki put kada se govori o učinku na zemlje porekla, ne radi se, e, rješenje nije da im se pruže humanitarne vize, e, već treba se okončati eksploatacija koja postoji u tim zemljama, odnosno obustaviti trgovina oružjem koja e, je i generirala sukobe zbog kojih ti ljudi bježu. Izvješće čini korak naprijed s time što eksternalizira granice i inzistira na da sramotni sporazumi sa Turskom i Afganistanom e, se moraju nazvati takvima. Što se tiče sigurnosti migracijskih tokova, ono što ovaj parlament radi kriminalizira ljude koji su migranti. Isto tako vidimo da je vaš cilj militarizacija granica i u izvješću čak podržavate misije u kojima e, brodovi NATO-a zaustavljaju brodove čamce na kojima su migranti. Moramo vidjeti koji su temeljni uzroci eksploatacija radnika, eksploatacija prirodnih resursa i klimatske promjene, a to se uopće u izvješću ne spominje i ne spominje spominje se, ne spominje se također smanjeni proračuni za suradnju. Trenutno je španjolska vlada smanjila 70% svog proračuna za razvojnu pomoć, a to se uopće ne spominje u izvješću. Isto tako se ne spominje podrška politici povratka ljude, ljudi se trebaju vratiti u svoje zemlje porekla što je moguće prije. Obzirom da je potpisan bilateralni sporazum, mi naoružavamo sigurnosne službe u zemljama koje ne poštuju ljudska prava. Željeli bismo da se taj pristup e, iskritizira u izvješću. Mi ćemo sve to podnijeti kao amandmane, no izvješće ne govori uopće o tome kako možemo imati e, siguran legalni pristup humanitarnim vizama i svim drugim mjerama koje bismo trebali preuzeti. E, gledam na vrijeme, neće biti moguće da se svima da vrijeme izlaganja. Gledam su izvjestitelja. Jedan krug smo završili danas i moramo organizirati na ovu temu drugi sastanak jer ima mnogo govornika. U 11.30 moramo započeti sa glasovanjem o finalistima nagrade Saharova. Ćemo vjerojatno imati dva kruga glasovanja pa bi, pa smo završili današnji eh, krug rasprave. Ovo je vrlo bitna rasprava i zato ju ne smijemo požurivati, previše važna. To znači da govorni, klub koji još nije imao govornika su zeleni, imamo dva izvjestitelja, oni imaju dva izvjestitelja u sjeni, Bila i Hautula, tko se želi javiti za riječi? Ili obojici jednu minutu možemo dati. Log bila. Gospođa Bila. I nakon toga moramo kasnije raspraviti. Hvala predsjednice. Evo moramo se složiti sa sadržajem izvješća, no s obzirom da smo u stisci s vremenom, moram vam reći evo što želimo iskritizirati. Od mi imamo vlastito izvješće o ljudskim pravima i migracijama u treće zemlje i uspoređujemo ovo izvješće od izjave i amandmane na samom početku i ja tražim od e, oba izvjestitelja da ovo ponovno analiziraju. Gospođo Valenciano, vi na samom početku kažete da postoje brojni amandmani za koje radite paralelno izvješće. Pa što to znači za, ta, za te amandmane? Zatim, ne spominje se zajednička vanjska obrambena politika i prevencija sukoba, a to su korijenski uzroci nasilnih e, sukoba i to je nešto čime se treba bolje baviti. Zatim ništa o postupku iz kartuma. A to je ozbiljan način e, su pristupa vladi Sudana od strane Europske unije i pokušaj da izbjeglice migranti ostanu izvan Europske unije. Dakle, to je sve što mogu za sad reći. Žao mi je, ali znam da ima još kolega koji se žele javiti za riječ, ali nažalost e, nećemo imati vremena za to. Znam da ima izvjestitelj u sjeni svih klubova zastupnika, no svi se nisu mogli javiti za riječ. Imamo po dvoje izvjestitelja u sjeni. Znate, nismo dobili dovoljno vremena za ovo. Trebalo... Morali smo imati puno više vremena kako bismo svima dali riječ, dakle morat ćemo ovo odgoditi. Ja se doista ispričam. nećemo moći svima dati riječ. Ne znam da li su oba izvjestitelja u sjeni žele reći Evo, neću, moći dati ni Europsku djelovanje e, riječ. Nagradu Saharov doista moramo glasati danas. Elena, izvoli. Evo, samo želim investirati, dakle, glede prijedloga predsjednice. Da, treba moći više vremena dodijeliti za raspravu ove na ovu temu. Naravno da ćemo pomno e, razmotriti sve amandmane svih kluba zastupnika. Ovo je kompleksno izvješće i trebamo se shvatiti da se ne može sve ispraviti u ovom izvješću. Naravno, neke stvari neće naći mjesta u našem izvješću, ali naša želja da preuzmemo maksimalan broj stavova ovdje. Agustin, hvala, evo, ja se slažem s ovim što je rekla Elena Valenciano. Mi ćemo uzeti u razmatranje sve što su rekli kolega Guerrero, Abiol, Hautela. Molim vas, dragi kolege, dopustite izvjestitelju da govori, a molim osoblje da bude tiho, da izvjestitelj može izraziti svoj stav. Izvoli, Augustin. Da, želim reći, dakle, da kolegica Hautala zna koliko cijenim njene prijedloge ideje koji su uvijek konstruktivne prirode. Jedno podsjećam da kada je riječ o postupku iz kartuma, to stoji pod točkom 14. našeg izvješća. No, dobro, toliko je. Nastavit ćemo raspraviti. Dobro, hvala. Evo, nastavit ćemo ovu raspravu kako bi svi imali dovoljno vremena za e, sudjelovanje. Evo, obraćam se izvjestiteljima. Držimo se i dalje rokova za amandmane 18. E, listopada, onda ćemo imati drugi dan za analizu amandmana prije glasanja, jer ne želim da utječe na glasanje na plenarnom zasjedanju, no dogovorite s tajništvom. Evo, imat ćemo jednu zajedničku, dodatnu zajedničku raspravu na ovu temu i o amandmanima, tako da ćemo bolje moći sagledati što kolegi žele reći. Dakle, rokovi za amandmane Rok za amandmane je 18. listopad u 12 sati, idućeg tjedna, idućeg utorka, a onda još jednom se ispričavam svim onima koji su ostali bez riječi, a sada predajem riječ gospodinu Broku koji će predsjedati nastavkom sjednice, a umeđu međuvremenu molim sve kolege da sjednu jer ovo je dosta neprijatno i molim osoblje da bude tiho. Evo, gospodin Brok će preuzeti riječ, on bolje galami od mene. Najviše hvala. Evo sada e, dva izvjestitelja rade na tome da pripreme veliku koaliciju u Španjolskoj. O tome je riječ. Dame i gospodo, ovo je sastanak zatvoren za javnost. Molim vas, izađite iz dvorane i to odmah. Što je moguće prije i nemojte razgovarati. Well, there's people there. Where are they?